to uh, everybody, uh, the people in the room, and those who are connected uh, through internet. Dobro jutro svima, svima koji su ovdje prisutni i onima koji su spojeni putem interneta. Ovo je 22. sastanak odbora za proračun. Prvo da prijeđemo na osvajanje dnevnog reda ako ne bude nikakvih prigovora. Ako nema nikakvih prigovora, onda možemo smatrati da je dnevni red usvojen zar ne? Priopćenja predsjednika. Odluke koordinatora od 3. rujna 2020. godine mogu se naći u dokumentima sa sastanka. Prvo glasovanje će se održati od 11 do 12 sati danas. Svi zastupnici koji sudjeluju u glasovanju će glasovati elektroničkim putem. Imamo prijevod na francuski, njemački, talijanski, engleski, grčki, španjolski, poljski, portugalski i hrvatski. Također vas podsjećam e, da se neće prevoditi samo audio veza ili osobe koje se javljaju putem mobitela i zastupnici su zamoljeni da govore svojim materinjim jezikom, ako je to moguće. Kada je riječ o glasovanju, prije svega želim eh, pozvati izvjestitelje da ukratko predstave svoje predmete. Dakle, transferi za 2020. godinu, ostali dijelovi, gospođa Gvardija Zabal ima riječ. Eder? Go ahead. Hola, buenos días a todos y a todas. Por mi parte... Dobar dan svima trebam priopćiti dvije stvari. Dakle, kao prvo, odbor regija namjerava unijeti izmjene kada je riječ o jednom od radnih mjesta u niži platni razred, što će podrazumijevati uštedu od otprilike 600 eura od sada do kraja godine. Drugo se odnosi na Europski parlament i 990 tisuća eura za medicinsku službu kako bi se mogli uspostaviti laboratoriji i kako bi se mogli testirati svi koji dolaze u Europski parlament i osoblje i zastupnici, a sredstva za te nove usluge dolaze iz dijela za misije koji su smanjeni, kao što znate, od ožujka. Ja predlažem da glasujemo za oba predmeta. Hvala vam lijepa. Hvala. Gospodin Hvala. Imam samo jedno pitanje kada je riječ o testiranju. Koliko će trajati to testiranje, odnosno od uzimanja uzorka do rezultata koliko sati ili dana? za dobivanje rezultata testa. Mislim da je to važno znati. Gospođa Bas ima riječ. O, predsjednik se ispričava. Gospodin Knudsen. Hvala, gospodine predsjedatelju. Naša je namjera osigurati brzo testiranje. Dakle, obećavaju nam da će od uzimanja uzorka do rezultata proći 24 sata i na zahtjeve će to biti moguće čak i u 12 sati, ali uglavnom u običajnom postupku to će biti 24 sata. Ima li drugih pitanja za ovdje prisutne predstavnike institucija? Ako nema, onda prelazimo na e, četvrtu točku zgrade i e, dajem riječ gospođi Keller. Merci, monsieur le président. Hvala. Drage kolege, radi se o zgradi M034 e, koji se nalazi blizu parlamenta ulici Montoyer broj 34. 1200 kvadratnih metara ureda Europska komisija e, ga tamo e, koristi u najmu od 1993. godine, a e, to je bio jedna dugoročna najamnina, najam do lipnja ove godine. Za naplatu od 4, 43 tisuće eura godišnje, a traži se da se produži za 12 plus 3 mjeseca e, taj najam, dakle do rujna 2021. godine. Predlažem da pozitivno odgovorimo na ovaj zahtjev zato što bi se taj najam produžio za samo godinu dana Ipak, žao mi je na, zbog načina na koji se podastrlo e, to proračunskim nadležnim tijelima i vlasnik nije ispravno u ovom slučaju postupio. E, tim prije što smo mi e, zapravo kasno dobili informacije o tome a po prvi puta se ovaj zahtjev e, unaprijed postavio već 2018. godine. Dakle, u prethodnom sazivu kada mnogi od sadašnjih zastupnika nisu dakle s tim bile upoznati. I e, ovdje se također govori o još jednom projektu, ne kaže se o kojem, pa molim informacije o tome. Hvala. Želi li tko uzeti riječ e, od izvjestitelja u Sijeni? Dakle, možemo prijeći onda na gospodina Bekea koji nam se pridružuje putem interneta. Izvolite. Čujete li me? Da, dobro. Hvala, predsjedavajući. Što se e, tiče, dakle, e, onoga što će se dogoditi sa zgradom Montoje 34. Jedno je da to bude prema zakonu broj 51. Ja sam e, aludirao na to kada sam vam predstavio različite dosije koje će biti podastrti nadležnim proračunskim tijelima. Bilo je to prvog ili drugog rujna i e, kasnije ćemo, naknadno ćemo vam dostaviti sve informacije o tome. Treba vidjeti e, kamo će se prebaciti u konačnici e, oni uredi koji su sada u Montoyeu 34. Hvala. Početkom rujna predstavili ste godišnje orijentacije, a sada se radi o vrlo, vrlo preciznim zahtjevima 1200 kvadratnih metara ima isto toliko i zaposlenika i trebali bismo znati kamo oni idu i trebalo bi biti sasvim sigurni da će se e, točno znati unaprijed gdje će ti ljudi moći raditi. Hvala. Radno tijelo vijeća je usvojilo prijedlog 14. rujna i predlažemo dakle da se poštuje stajalište izvjestitelja, odnosno izvjestiteljice. Zatim predlažemo na petu točku dnevnog reda opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2021. Svi dijelovi. Daću riječ gospodinu Leroux-Turu koji je glavni izvjestitelj koji će nam sada predstaviti radni dokument. Izvolite. Merci, Hvala lijepa, evo, skinut ću masku. Dragi kolege, ja ću vam sada predstaviti odgovor parlamenta na ono što je e, predstavljeno. Ja ću e, kasnije e, predati riječ Olivijevo a ja ću sada govoriti o trećem dijelu uz PowerPoint prezentaciju za koju se nadam da će tehnika ga moći prikazati. Evo, sad je tu PowerPoint, nadam se da ga svi vidite. E, samo ga predsjednik može vidjeti, zato svi želimo predsjedati. ovo je demokracija, možda biste mogli učiniti nešto da svi mogu vidjeti e, taj PowerPoint. Evo, hvala lijepa tehničarima, sad je u redu. Znate da je proračun za 2021. godinu vrlo tijesto povezan s VFO-om jer je to prva godina VFO-a. Parlament je izrazio svoje prioritete u smjernicama izglacanih 19. lipnja. Zahvaljujem kolegama eh, ko su izvjestiteljima na radu. 8. rujna Koreper nam je poslao odgovor vijeća. Radi se o 211 milijardi koje će se nadodati na eh, eh, sam projekt VFO-a. Tih 220 milijardi su projekt Next Generation. Projekt proračuna predviđa 163 milijarde eh, za obveze, preuzete obveze i 163 za obveze plaćanja. Dakle, radi se o e, e, smanjenom broju e, preuzetih obveza. Zapravo, aritmetički su smanjili jednako sve dijelove, čekajući da se razriješi situacija. Osim u proračunskoj liniji broj 7, gdje je ukinuto 140 stavki no o tome ćemo kasnije. E, parlament treba dobiti pismo o izmjeni i tada će, i to smo već dogovorili, se svi izvjestitelji i su izvjestitelji i izvjestitelji u sjeni naći da rade zajedno. To sve stoji u dokumentu. Neću sada ulaziti u detalje pojedinih projekata jer nam sam Koreper kaže da su aritmetički smanjili E, sve stavke. Ono što je šokantno, međutim, je da su aritmetički skresali sve proračunske stavke i isto tako nema nikakvih informacija o tome kamo će ići novac iz Next Generationa koje mi ne znamo dakle što će se dogoditi u 2021. s tim novcem. Potiče nas koji su prioriteti parlamenta sukladno smjernicama izlasanim 19. lipnja. E, mi se u potpunosti slažemo s onim što radi naš pregovarački tim za VFO. I naši e, prioriteti su jasni. 16. rujna e, dakle podržavamo ono što je rekla vezano za klimu Ursula von der Leyen. 23. srpnja smo jasno izglasali da odbijamo da se skrešu sredstva iz 15 prioritetnih programa. Dakle, taj novac želimo natrag, a isto tako prošlog tjedna, 16. rujna, parlament je jasno rekao oko kojih vlastitih sredstava želi, eh, želi eh, nastaviti s radom. Što više mislim o tim stvarima, bojim se da nećemo imati ozbiljan proračun za 2021. za parlament za onih 15 stavaka koje je skresano u srpnju. E, bojim se dakle da do toga neće doći ne budemo li imali pristupa vlastitim sredstvima odgovor vijeću treba biti da moramo se svi mobilizirati da pregovaračkoj ekipi i kako pomognemo. One rade puno, a mi kao individualni zastupnici možemo se i kako aktivirati svaki u svojoj zemlji. I jučer sam tako razgovarao s ministrom financija Emanuela Macrona Brunom Lemerom i mislim da svatko od nas treba na taj način e, postupiti. Prošli smo tjedan izglasali što mislimo o vlastitim sredstvima. Moramo dakle djelovati u tom smislu. Želimo li ozbiljan proračun za 2021. moramo moći nagovoriti i uvjeriti u to šefove država i vlada Next Generation nacionalni pro, e, zastupnici često kažu da je to jednostavno nešto gdje nećemo e, e, moći dobiti ta sredstva. Evo, molim tišinu u dvorani. Prvi razlog iz kojeg je parlament motiviran da dobije što prije vlastita sredstva kako bi se ratificiralo Next Generation u svom većem broju država članica jer nacionalni zastupnici e, smatraju da će to biti problematično. Francuski jedan zastupnik je rekao da će Francuska izgubiti 27 milijardi, e, belgijski 12 milijardi i tako dalje. Kada bismo dakle imali vlastita sredstva, onda bi se to sigurno puno vjerojatnije bilo da bi se ratificiralo. Nadalje, postoji e, problem da dođemo u recesiju 2024. godine, jer Next Generation izlasan za tri godine. A ako imamo malo vlastnih sredstava, imamo premali e, VFO, onda će doći do recesije. Ja sam po struci ekonomist i u proteklih 30 godina kada su se planovi obnove u Japanu zaustavili, svaki put bi se Japan ponovno našao u recesiji. Dakle, moramo imati vlastita sredstva spremna za 2024. godinu, jer ćemo u protivnom ući u recesiju 2024. godine. A ako se već sada bude mislio da ćemo ući u recesiju, privatni ulagači neće ulagati. Dakle, e, kada smo čuli da će onih 15 prioriteta, za njih se skresati proračun. E, ne, e, to ne može se prihvatiti, dakle e, ne možemo tu očekivati da sve države financiraju, prema tome moramo se zalagati za vlastita sredstva. Mi smo odgovorne i ostrasle osobe, moramo vidjeti što možemo dobiti tijekom ove prve etape. U sljedeća, dakle, 4 do šest tjedana. E, e, porez na plastiku, to smo već dobili, to će se podastrati E, državama članicama za ratifikaciju. Ali gledajmo što ćemo strateški moći dobiti. Ja sam bio konzultat za strategiju. To je EFTT. E, mi smo tražili to 2011. E, godine. Barozo je dao konkretnu konkretan prijedlog. Jučer kad sam razgovarao s kabinetom Bruna Lemera, rekli smo da je sve napravljeno. Ima 1200 stranica izrađenih na tu temu i znamo da problema nema u tom smislu. Dakle, porez na financijske transakcije bi se mogao provesti bez obzira na Brexit, gdje ćemo izgubiti 30% eh, ovog eh, dijela. Komisija Barroso je govorila da eh, će to se moći napraviti u roku dvije godine izraditi. Bez obzira na Brexit, bez obzira na sve probleme, mogli bismo svake godine dobivati 50 milijardi u tom smislu. Dakle, porez na plastiku za vrijeme sedam godina i ako e, temeljem onoga što je izrađeno 2011. godine imamo e, porez e, na financijske transakcije 2024., 25., 26. i 27. Uz ta dva vlastita sredstva tražimo strukturni dijalog, kao što kaže naš kolega Jose Manuel Fernandez. Dakle, došli bismo na 200 milijardi. Pogledajte, komisija je predlagala 1100 milijardi, a e, nakon reza komisije to je nešto smanjeno, dobit ćemo 200 milijardi više za cijelokupni VFO, dobijemo i taksu na plastiku i taksu na financijske transakcije. Angela Merkel je rekla da u okviru njemačkog predsjedanja e, oni e, žele to ostvariti. Ona je već ranije prilikom jednog posta Londonu rekla e, Britancima da jasno žele porez na financijsku transakciju. Želimo dakle najprije da se taksa na financijske transakcije uspostavi u 27 europskih država, a te kako to ne uspije bi se trebalo ići na plan B, dakle da e, to je ojačana suradnja. Dakle, uspijemo li u ta dva vlastita sredstva koje sam upravo spomenuo, 200 milijardi ćemo dobiti, a nećemo pri tome imati niti jednog eura kojeg ćemo tražiti od država članica. Dakle, to bi moglo onda e, nadoknadati one rezove iz 15 programa koje sam spomenuo. Hvala. Sada ima riječ gospodin Šastel. Izvolite, Olivije. Hvala. Dragi kolege, najprije zahvaljujem Pjeru na e, poslu koji je obavio. Kad god nam on izloži stvari na ovakav način, on motivira cijeli parlament da napravi ono što je parlament zapravo već i odlučio kada pogledamo na sve što je parlament posljednjih godina izglasao. I pokazuje se da parlament želi i to od prve godine sljedećeg VFO-a, dakle 2021. godine, da se želi raditi na zelenom planu, na e, e, mnogim drugim e, planovima. Dakle, to su prioriteti i želje europskih građana i to sve u kontekstu sadašnje krize. Hvala dakle kolegi La Ruturu na tom radu. Što se tiče trećeg dijela proračuna drugih e, institucija, je, ja bi se sada na to svrnu. Postoje dvije značajne stvari. Proračun Europskog parlamenta. E, Vijeće je odobrio rezove u proračunu. E, radi se otprilike od 4,5 milijuna vezanih za komisiju, odnosno E, ono što je predviđeno za Europski parlament. To je jednostrana odluka komisije da smanji proračun za parlament e, kako bi se za e, troškove koje nisu vezane za plaće se smanjio proračun. Prvo, mi ne prihvaćamo ovakvu ulogu komisije istu kao i prošle godine i prošle godine smo se uspjeli tome usprostaviti, suprostaviti i kada je odluka naše institucije reka da tražimo da se taj novac u proračun vrati. Predlažem dakle da postupimo istovjetno i da ne prihvatimo da komisija ulazi u i na sebe preuzima tu ulogu, a to je naša uloga vezana za naš proračun. Naš je odbor inače e, e, mi smo dakle e, smanjili za 20 milijuna eura proračun sami. Nakon toga je komisija napravila puno manju indeksaciju plaća, što je normalno zbog krize e, i to se smanjilo za 24 milijuna. Ali komisija je u proračunu parlamenta jednostavno naslijepo odlučila smanjiti proračun parlamenta u dvije proračunske linije, smanjila ih je za 4,5 milijuna na nama je da dokažemo da nam je taj novac potreban s jedne strane za zgrade parlamenta, ali također i za neke programe koje smo uspostavili i s kojima će se nastaviti 2021. godine. Toliko dakle o parlamentu. A sad što se tiče drugih institucija. Šef vijeća želi linearno i paušalno smanjivati proračun naročito što se tiče javnih događanja svih institucija. Vijeće kaže 10% manje, bez obzira iz kojih se to razloga, e, koji je razlog postojanja tih institucija, bilo politički, bilo pravni. I bez obzira na to kako te institucije funkcioniraju. Ja sam se sastao s predstavnicima institucija i oni su zabrinuti, ne, oni su čak šokirani zbog takvog ponašanja vijeća i jednostranog stava vijeća bez obzira na politički rad tih institucija. Svaka od tih institucija mi je rekla da žele da mi ponovno vratimo sredstva, odnosno proračunske linije. E, traži se da vratimo neke proračunske linije. Ja ću vam uskoro predložiti određeni broj amandmana na tu temu jer mislim da tim institucijama moramo dati sredstva, ono što im je potrebno da bi mogle nastaviti raditi, naročito na političkom planu. Primjerice kad se radi o proračunskim linijama za događanja. Ali isto tako, tu se radi i o tome da se ne žele otvarati nova radna mjesta, a isto tako i e, gdje vijeće je skresalo u potpunosti sredstva za e, vanjske e, suradnike jer tvrde da se sve može napraviti unutar institucija. Znamo osim toga da te institucije nisu pretirale kada su tražile proračun za 2020. godinu E, prema tome, treba ćemo tražiti da se sva sredstva vrate. Nećemo beskorisno kritizirati, ali smatramo da e, vijeće ne može na takav način paušalno rezati proračune institucija. Evo, to je moje mišljenje e, o onome što je vijeće napravilo vezano za proračun parlamenta s jedne strane i drugih institucija s druge strane. Prelazimo sada na izvjestitelje u Sijeni tu ima tri minute. Gospodin Resler ima riječ iz EPP-a. Izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Dopustite mi i da započnem time što ću zahvaliti izvjestitelju na radnom dokumentu i na vrlo jasnom izlaganju o proračunu i o širem razvoju događaja u pregovorima i u vezi sa vlastitim sredstvima. Kada smo započeli raditi na ovome proračunu početkom ove godine, nitko nije mogao predvidjeti ovu sadašnju situaciju, globalnu pandemiju, gospodarsku krizu i nemogućnost predviđanja tijeka događaja za ostatak godine, dakle za čitavu Europu, sve zemlje članice i sve europljane. U slučaju ovoga proračuna jasno je da je on usko povezan sa pregovorima o VFO-u i sve to se pridodaje ovim neobičnim okolnostima u kojima radimo na tome i to povećava nesigurnost i složenost naše zadaće. No, u tom smislu doista smatram da parlament treba imati zajedničko stajalište i da treba ustrajati na povećanju za svih 15 najključnijih programa koje smo izdvojili u našoj rezoluciji iz srpnja. No, htio bih kratko proći kroz neke dijelove u konkretnim poglavljima. Dakle, u prvom poglavlju inovacije i e, digitalna tehnologija na jedinstvenom tržištu. Evo, mislim da je tu jasno da treba povećati sredstva za obzor, investiju, za instrument za potporu likvidnosti i za sve programe. Dakle, ako eh, naglašavamo koliko su oni važni i ako je čak e, i predsjednica Europske komisije preuzela određene obveze u vezi s time u svojem govoru. Mislim da to trebamo popratiti odgovarajućim sredstvima. To naročito vrijedi za Erasmus koji je jedan od programa koji donosi najveću dodanu vrijednost u Europskoj uniji, ali isto vrijedi i za Fond za pravednu tranziciju, naročito za upravljanje granicama i migracije u novom paketu za migracije koji će biti predstavljen sutra sigurno će se iznijeti dodatne obveze, ali sada je važno da imamo dovoljno sredstava za upravljanje granicama i za Frontex, ali i za sve ostale prioritete iz ovog poglavlja, ali i iz petog poglavlja o sigurnosti i obrani. Rezovi nikako nisu prihvatljivi čak e, i za Fond za azil i migracije. No, u ovom trenutku mislim da je izuzetno važno pripremiti se za pregovore, stvarne pregovore sa vijećem i imati vlastiti, vlastito opće stajalište jer e, mislim da sada se trebamo usredotočiti na sadržaj i mišljenja i amandmane na proračun specijaliziranih odbora koji se tiču već spomenutih područja, recimo i sporazuma u AFET-u i u deveu u kada je riječ o politici prema susjedstvu i globalnoj politici, jer ako imamo toliko izjava o tome ko želimo snažnu Europu u svijetu, onda ovi rezovi sredstava za susjedsku politiku, za instrument za pretpristupnu pomoć nisu nikako prihvatljivi. Hvala, gospodin Torvalds, u ime kluba Hvala, gospodine predsjedniče, i želim srdačno zahvaliti i Pjeru i Olivieru. Ja ću samo naglasiti sljedeće, kao što je rekao kolega iz Pučana, svi znamo da trebamo imati jedinstveno i realistično stajalište Europskog parlamenta. Mislim da je Pierre odradio sjajan posao i u svim velikim pitanjima mislim da mogu reći u ime kluba da ćemo pružiti potporu i svakako razumijemo što je Olivije htio reći i usvajavamo njegovo gledište. Hvala gospodine Torvalds. Gospođa Laporte u ime IDEA. Hvala vam gospodine predsjedniče. Ispričavam se, ali ja ću iskoristiti svoje tri minute, zato što sam ipak detaljno pročitala dokument i htjela sam se vratiti na nekoliko stvari Inicijalni nacrt, tako pogledamo kronološki, u onom obliku kako je komisija to predložila, e, imamo dakle 163 milijarde eura u plaćanjima i nešto više u obvezama. A članak 14. kaže da je komisija ta koja mora odrediti rashode za iduću godinu, a nismo do 1.7. se dogovorili oko sljedećeg VFO-a i stoga je komisija e, za budući VFO odlučila da će 27. E, petoga ažurirati svoj prijedlog. Vijeće je zatim iznalo svoj prijedlog e, za 2021. godinu, ali su se udaljili od prijedloga komisije i između ostalog su uzeli u obzir zaključke vijeća iz e, sedmog mjeseca. Što znači da sada imamo nepoželjne posljedice, imamo na primjer e, svajanje jedne maže koju ne možemo nigdje iskoristiti, to vidimo prije svega u naslovu broj 6. Vijeće se tako uopće ne e, spominje programe Next Generation EU primjerice. I imamo isto tako činjenicu da objektivno gledano imamo nedovršen posao, nije sve dovršeno. Isto tako vijeće uzima jedan horizontalni stav, e, imamo rezove za sve institucije Agencije Europske unije, a da zapravo se ne uzimaju u obzir njihove e, potrebe. I stoga bismo mi trebali napraviti jedno e, pismo izmjene što znamo da će onda postupak se još i odužiti, jer vidimo isto tako da kasnimo i sa VFO-om. E, revaluacija prijedloga vijeća za 2021. godinu ćemo dakle moći napraviti e, ali tek nakon što napravimo pismo izmjene, što znači da ćemo već tu doći do kraja godine i da će se onda e, gornje granice pomaknuti automatski na iduću godinu, na 2021. godinu. Znamo da postoji članci u ugovoru gdje se kaže da je vijeće obvezno prije 1.10. izneti svoj krajnji prijedlog o VFO-u, a imali smo dakle sastanke vijeća prije ljeta i ipak vidimo sada da imamo aritmetičke rezove u prijedlogu na prijedlog komisije i to za sve programe. Vidimo da e, je vijeće u petom mjesecu iznijelo prijedloge vezano s te programe unutar VFO-a. Ali ja želim reći za naš klub da ćemo mi predložiti čitav niz amandmana jer želimo na racionalan način smanjiti e, dosta proračunskih linija poput primjerice EASO-a e, i Fonda za migraciju. Zatim imamo i fond za e, solventnost, imamo Next Generation EU i tu nam je žao što vidimo da je došlo do rezova jer je Next Generation EU jedan ad hoc program za e, one regije koje su u najnepovoljnijem e, položaju i gdje se radi posebice o digitalnoj tranziciji stvaranje proračunske linije za fond za prilagodbu Brexitu, dobro, to smo i očekivali jer znamo da je Ujedinjena kraljevina neto doprinositelj proračunu. A što se tiče proračuna različitih agencija i tijela Europske unije, tu mi pozdravljamo što je došlo do rezova e, od 140 mjesta zaposlenika, iako znamo zapravo da e, je kod nekih programa došlo ipak do zapošljavanja dodatnih zaposlenika. Mi mislimo stoga da bi se ta sredstva za plaćanje, sredstva za obveze trebala prilagoditi zato što je vijeće smanjilo e, proračun za 3,3%, a mi mislimo da, da smo s tim napola zadovoljni Velika većina plaćana bit će potrebna kako bi se pokrili obveze iz e, višegodišnjeg gradskog okvira, posebice vezano za uz privredu i to je jedna dobra stvar. A ako se pogledamo naslov broj 4, tu smo smanjili sredstva za obveze za nekih 620 e, milijuna eura za fond za e, migracije. Isto tako imamo i smanjenje u fondu za upravljanje granicama, a to je ono što mi već nekoliko mjeseci predlažemo. Ali vidimo također da kada se radi o financiranju decentraliziranih agencija poput Frontexa ili drugih, da tu proračun ostaje isti. Gospođo Laport, molim vas, pridržavajte se vremena. Govorite skoro šest minuti. Evo još samo deset sekundi, ako mi dopustite. Što se tiče naslova broj šest, smanjenja koja vidimo ovdje, mi podržavamo i sada čekamo još ovo pismo izmjene vijeća e, iz listopada, a vidimo da to otvara mnogobrojna pitanja za do, doista dovršetak proračuna za 2021. godinu. Hvala gospodin Korman. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče, hvala vam dragi kolega, hvala izvjestiteljima, hvala prije svega Pijeru koji je bio jako strpljiv i koji nas je pokušao uvjeriti u nešto, ali nas nije uspio do kraja zapravo uvjeriti. Iako moramo doista biti na razini naših ambicija. Ovdje kod nas u odboru za proračun smo mi tu kako bismo pretvorili one riječi i ambicije komisije e, koje ovi ili oni govore u dijela, kako bismo pretvorili te riječi u dijela, zato su nam potrebna odgovarajuća sredstva. Sada govorimo tu proračun za 2021. godinu, ali naravno da je to povezano isto tako i sa našim mogućnostima vezno uz VFO o kojem trenutno raspravljamo. Stoga postoji ta potreba da ispoštujemo duh e, onoga što je rečeno, da ispoštujemo naše ambicije i Pjer ima pravo kada na tome inzistira, iako to nije e, dio samo tog paketa za 2021. godinu, ipak imamo i tu, istu logiku, dakle da imamo te ta nova vlastita sredstva. Moramo biti strogi i odlučni ako želimo imati dostatna sredstva za ambicije. A među tim vlastnim sredstvima imamo porez na financijske transakcije, recimo. I stoga mi moramo željeti postići ambiciozan sporazum. A tu opet moramo imati i sva sredstva za to. Moramo stoga biti odlučni, ići skroz e, do kraja u našoj raspravi sa vijećem. A to uključuje i to da podsjetimo vijeće na činjenicu da parlament ima e, i mogućnost reći ne na prijedlog proračuna ako se ne e, ispoštuju te ambicije. Nakon toga sam htio detaljno govoriti o nekim prioritetima. kao prvo imamo prioritete vezano uz klimatske promjene, 30%, bioraznolikost, 10%. Ako to ne uspijemo postići, iskreno rečeno, onda ne moramo više govoriti o zelenom planu, ne moramo više govoriti o energetskoj tranziciji. Ako želimo postići tu tranziciju, a svi znamo da je ona potrebna, onda to opet znači da se to mora preliti u nešto konkretno uh, u našem proračunu. Inače smo ovdje samo kako bismo govorili, a ne kako bismo djelovali. Što se tiče smanjenja ili ukidanja subvencija za uh, fosilna goriva, i što se tiče povećanja proračuna, vidimo da isto tako želimo imati veća sredstva za borbu protiv e, seksističkih e, napada i seksualnog nasilja. Među tih 15 prioriteta koje imamo, iako dobro, nemamo ovdje dovoljno vremena govoriti o svima, ali to se tiče prije svega onih 10% bioraznolikosti, 30% za klimatske promjene, mi doista želimo da i dalje imamo određene ambicije, da smo dalje odlučni, da sve to nije sastavljeno samo od riječi, već isto tako i od dijela, a mi smo tu, mi kao parlament, i želimo inzistirati na tim dijelima kako bismo kao zaključak opet dakle, mogli ispuniti naše ambicije. Hvala, je li gospodin Ronca ovdje? Hvala, gospodin Hvala. Moji prethodnici su iznijeli niz važnih stvari. Ja ću biti kratak i reći ću samo da se nalazimo u situaciji u kojoj trebamo reagirati na pandemiju koronavirusa i to je već ogromna zadaća. I čak i u odnosu na financijska tržišta i na gospodarstvo moramo izdvojiti potrebna financijska sredstva. To je jedno. Drugo, ne smijemo zaboraviti na dugoročne ciljeve Europske unije, odnosno na dugoročna ulaganja, na programe koji će Europskoj uniji omogućiti da bude konkurentna u odnosu na druga gospodarstva, na druge regije, na druge kontinente. I stoga je zato važan VFO Ponavljam, nalazimo se u vrlo teškoj situaciji, naročito kada je riječ o novim vlastitim sredstvima. Tu postoji problem jer to zemlje članice trebaju ratificirati a znamo da su vlastita sredstva i VFO usko povezani. Dakle, trebamo napredovati na tome isto vremeno, trebamo se pokrenuti, a ECR će svakako podržati sve ono što će nam omogućiti da ostvarimo ove dugoročne ciljeve i da reagiramo na situaciju s koronavirusom. Moramo podržati Fond za pravednu tranziciju, moramo u to uvrstiti i fond za obranu koji je također važan. No ono što je najvažnije jest plan puta za nova vlastita sredstva u svemu ovome. Moramo si zadati nove ciljeve. To je u redu, da, ali to možda nije toliko realistično. Sada već postoje probleme koje trebamo riješiti. Kada je riječ o novim ciljevima u parlamentu, nema sporazuma. Europa s naše strane očekuje brzu reakciju na ono što se događa. Evo, samo molim vas za trenutak strpljenja, gospodine predsjedatelju, jer smo mi unijeli tri amandmana na nacrt proračuna za 2021. godinu, a to se tiče sredstava za mlade poljoprivrednike, za proizvodnju voća i povrća i za nove programe. Ta tri amandmana smo mi uložili A imamo i amandmane koji se tiču odbora regija koje je važna institucija. Dakle, ja vas eh, molim da podržite te amandmane. Zatim moramo ponovno uspostaviti sredstva koje je vijeće srezalo za React EU. I zatim tu je pitanje i kohezijskog fonda koji je izuzetno važan eh, i kao što sam već rekao pitanje odbora regija. Također u amandmanima navodimo da je važno vratiti srezana sredstva za kohezijski fond i za poljoprivrednu politiku. Evo, još jednom vas molim da podržite te amandmane i želim zahvaliti izvjestiteljima koji su pokazali izvrsnu suradnju u ovoj teškoj situaciji, a ECR će pokazati svu moguću konstruktivnost kako bismo dovršili rad na ovom projektu. Hvala gospodine Papadimuli, u ime Hvala Hvala vam, gospodine predsjedniče. Prije nekoliko tjedana Europski parlament sa velikom većinom nakon izvješća gospodina Laruturua predstavio svoje vlastite prijedloge koji su realistični, strukturirani za proračun za 2021. godinu kako bismo se suočili sa gospodarskim i socijalnim padom koji je vrlo snažno prisutan sada tijekom krize sa COVID-om. To je jedna kriza koja traje i ne znamo kada će završiti. I sigurno je da će jedan dio 2021. godine biti pod znakom te krize. Ovo je proračun koji je 10% manji od onoga za ovu godinu, dakle za 2020. godinu. A na rezini korepera vidimo da je sada došlo do daljnjih rezova. Tako da je prijedlog korepera na kraju krajeva naspram prijedloga parlamenta takav da imamo e, rezove u visini od više od 15%. A naravno da tu onda čujemo taj izgovor da će se uskoro stvari vratiti opet na normalnu. A ne možemo na takav način financirati izuzetno važne programe, između ostalog i onih 15 vodećih i najvažnijih programa za Europski parlament koji će trajati do 2027. godine. parlament se neće moći na nijedan drugačiji način suočiti sa tom situacijom. Mi moramo ostati ujedinjeni, moramo i dalje podržavati prijedloge gospodina eh, Šastela i gospodina Laruturua sve do samog kraja kako bismo stvorili jedan realistični kompromis. A za taj realistični kompromis vijeće mora biti spremno na ustupke, a isto tako i komisija mora doista ostati neutralna u svojoj e, funkciji posrednika, a ne se ponašati ovako kako se sada ponaša, jer inače nećemo moći pokriti sve one obveze koje imamo, koje su jako visoke, recimo po pitanju zdravlja, 21 milijardu recimo za EU for Health, 7,7 milijardi eura za recimo isto tako plan oporavka. Jako smo sada daleko udaljeni od naših ambicija, od naših ciljeva, pa čak i od onoga što je rekla gospođa von der Leyen. Kako možemo postići pravednu tranziciju ako vijeće upravo uvodi drastične rezove na svim tim područjima? imamo i rez od 360 milijuna eura primjerice u, upravo u fondu za pravednu tranziciju. Zatim e, nekoliko milijuna eura rezova isto tako u e, program za e, digitalnu Europu. Isto tako i u programu Obzor Europa. Kako možemo razgovarati o obrazovanju, o obuci mladih, e, kada za Erasmus uvodimo rezove u redu od preko 60 e, milijuna eura, koji, to je već ograničen proračun, kako ćemo riješiti migracijsko pitanje, pitanje izbjeglica, što je vrlo važno pitanje za moju državu, kada vidimo da u fondu za azil također imamo rezove od 230 milijuna eura. 60 milijuna eura rezova u e, fond za hitnu pomoć, zatim Fond za solidarnost, Fond za prilagodbu globalizaciji i tako i tako dalje. Tu ću se zaustaviti. Pokušamo dakle svi do kraja podržati naše suizvjestitelje, a imamo taj pritisak čelnika države vlada i pod tim pritiskom ne bi neki trebali, e, zato što se žele prilagoditi, dovesti do isto tako rezova i u tom našem jedinstvu kojeg trenutno imamo u Europskom parlamentu. Hvala vam. Hvala. Gospodine Papadimulis, želi li se još tko javiti za riječ? Gospođa Markeš. Uh, Govorit ću portugalski. Hvala, gospodine predsjedniče. Na početku želim čestitati Pjeru i Olivijeru na ovom izvješću, na njihovom radu i na zadatku koji su tako dobro obavili, ako je bio vrlo složen. Govorimo ovdje o proračunu za 2021. godinu koji je dio šireg okvira do 2027. godine, da još nismo definirali VFO. Također, postoji još nešto što pridonosi cijeloj složenosti ove situacije, odnosno postoji jedan vanjski čimbenik e, dakle vanjski u odnosu na prijedlog VFO-a, vanjski pod navodnicima, dakle tu mislim na Next Generation EU, koji je uvršten u VFO, ali za koji još treba razjasniti koja je tu uloga Europskog parlamenta. Mi smatramo da je uloga parlamenta jasna. Parlament je proračunsko nadzorno tijelo i dakle ima pravo iznijeti svoje stajalište o načinu rashoda, ali to još nije jasno u pregovorima s vijećem. Da, učinjeni su korak naprijed e, i u petak također, ali ovo još nije do kraja razjašnjeno. Zbog toga ovo izvješće dolazi u vrlo složenom trenutku. Osim toga, u lipnju smo usvojili smjernice za proračun 2021. godine i imamo 15 vodećih programa koje smo izdvojili kao najznačajnije koji su povezani sa političkim prioritetima Europske unije. Mi se zalažemo za povećanje gornjih granica za ove programe u pregovorima. Dakle, to je još nešto što pridodaje složenosti ovoga izvješća za proračun 2021. Kao izvjestiteljica za VFO i kao izvjestiteljica za mišljenje na odboru EKON, smatram da ono što usvajamo ovdje u proračun, u, parlamentu, bi trebalo olakšati pregovore o VFO sa vijećem. Hvala. Hvala gospodin Kristoforu. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Nema sumnje da svi podržavamo ono što čini Europski parlament posredstvom naših dragih kolega, ono što predlažemo. Naši su predlozi korektni i trebamo ih podržati do samog kraja. Ali u ovom razdoblju trebamo priznati sljedeće, a to je da je Europska unija doista e, ona koja podržava sve države, male države, velike države tijekom ove gospodarske krize. Naše će države patiti zbog činjenice da Europska unija sa 1,63 milijarde za proračun kao i sa fondom za oporavak Europske unije da će Europska unija im moći ponuditi dakle svojim državama članicama to te alate, ta oružja s kojima se mogu onda ispoštovati glasovi građana Europske unije. I ja mislim da Europski parlament da bi doista trebao podržati nekoliko prijedloga komisije vijeća. Taj proračun možda nije savršen proračun. VFO možda neće na kraju krajeva biti savršen VFO. Ali ne bismo trebali još doprinijeti elanu populista i govoriti da Europska unija ništa ne vrijedi, da Europska unija nije ništa napravila za svoje države članice, da nije ništa napravila za europske građane. Europska unija pokušava u ovom trenutku učiniti nešto što će doista biti e, zapisano u povijesti. Mi moramo to poduprijeti. Jasno je da moramo reći kako je stanje stvari, ali isto tako trebamo poduprijeti i e, renome Europske unije. Hvala. Hvala gospodine predsjedatelju. Neće vas nikako iznenaditi da kada je riječ o rezovima na proračun 2021. da stojim prije na strani vijeća, a ne na strani parlamenta. Gospodine Komo, drago mi je što ste pokazali odlučnost i ambiciju da ste nas pozvali na to kada je riječ o odlučivanju o proračunu. Također, trebamo i u drugom smjeru pokazati odlučnost i ambiciju i čini mi se da kada je riječ o krizi i izazovima da nedostaje hrabrosti da krenemo neuobičajenim putovima i da sada da nas se ne gura pri tome u populistički kutak. I zapravo se trebamo pitati pridržavamo li se još načela supsidijarnosti, i ne bismo li možda trebali krenuti tim pravcem upravo sada u krizi i ne bismo li se trebali pitati ne bismo li trebali slijediti one koji izdaju više sredstava, odnosno zemlje članice koji mogu svladati bolje ovu krizu od ove prevelike Europe. I stoga vas molim da razmišljamo i u drugom pravcu i da vas na to potaknem. Uložio sam otprilike stotinjak amandmana koji predlažu e, radikalne izmjene. Dakle, nemojte biti iznenađeni, ali možete ih i odbiti. Evo, hvala vam. Hvala izvjestitelji u Sjeni za ostale dijelove. Sada ima i riječ. Oprostite, nismo čuli tko je na redu, doduše. Gospodin Kisos. Hvala vam lijepa. Ja sam htio istaknuti koliko je važno da se ovaj porez na financijsku transakciju što prije usvoji. Ova prezentacija je bila izvrsna, istina je da o tome razgovaramo već od 2011. godine od e, komisije gospodina Barosa i možda ćemo o tome moći razgovarati do 2040. godine, ali sada vidimo da se situacija promijenila. Sad nakon Brexita više nemamo taj izgovor Britanaca jer su oni bili ti koji, za koje se govori da ne vjeruju u Europsku uniju, da ne vjeruju u europsku solidarnost, ali eto, njih više nema. I kao drugo imamo novi val pandemije koji pristiže i kada pogledamo sve gospodarske prognoze, onda možemo vidjeti da će 2021. godina biti mnogo gora, sada uzevši u obzir e, krizu sa koronom, nego što je izvorno predviđeno i da će doći do velikih razlika između državama. Između država. Neke države će biti u boljem stanju od drugih, a stvari će biti mnogo gore, primjerice za države poput moje, za Grčku. A i unutar samih država će biti velikih razlika. Imamo turizam, specializirane radnike i različite sektore koji će svi biti još i teže pogođeni od svega toga. Postoje neke vlade koje ne žele porez na financijske transakcije, ali onda u ovakvom kontekstu kada vidimo da većina građana traži solidarnost i traži socijalnu pravdu, onda mi kao Europski parlament možemo izvršiti pritisak i možemo uspjeti u tome. Ali doista moramo kao Europski parlament vjerovati da u to. Hvala vam. Hvala gospođa Lincih. Hvala gospođa Vincih. Hvala, gospodine predsjedniče. Ja želim eh, potvrditi stajalište našeg izvjestitelja Olivija Šatera, naročito kada je riječ o proračunu za parlament, jer smo svi zajedno izradili vrlo pomno ove brojke i proračunske linije. No, želim istaknuti da vijeće želi smanjiti rashode za misije, konferencije i službena putovanja svih ostalih institucija osim Europskog parlamenta, a nedavno i razvoj događaja o pandemiji je pokazao da su virtualni sastanci prava mogućnosti i tu se može ostvariti značajna štednja. Hvala. Sada izvjestitelji u sjeni za ostale dijelove proračuna. Gospodin Ušakov ima riječ. Hvala. Ja se ne bih složio s time da bismo trebali pridržati se ovih prijedloga za smanjenje troškova za misije. Trebali bi imati političke misije, administrativne misije. Mnogo toga istina se može obaviti teleworkingom, ali trebaju tu postojati i razumne granice. Kada se spomenu rezovi za e, konferencije, što to znači da e, režemo zapravo sve usluge koje su povezane s time. Zatim, sve institucije trebaju popraviti nacrt proračuna sa nekim manjim izmjenama i izuzećima. Trebamo podržati i druge institucije i vidjeti kako one organiziraju svoj rad e, u situaciji pandemije, e, umjesto da uvedemo mehaničke rezove. Kada govorimo o Europskom parlamentu, u pismu povjerenika hanna stajalo da trebamo smanjiti procjene koje smo već usvojili. To nije mehanički, nego je politički, to nije pitanje o tome hoće li to biti 4,2 ili 4,3 milijuna, ne možemo prihvatiti kršenje džentelmenskog sporazuma. Vidimo da vijeće predlaže još veće rezove nego što je bilo usvojeno prije u nekim područjima i treba ćemo uskladiti stajališta naročito o uštedama u ovim sadašnjim okolnostima. Hvala. Hvala gospodin Andresen. Hvala. Govorim u ime Damjana Bojzelagera koji nije mogao danas doći na sastanak. Želim ja zahvaliti izvjestitelju. Slažemo se uglavnom s njime, ali želim reći da smatram da tu postoji jedno pitanje načela, odnosno ako druge institucije žele smanjiti proračun parlamenta, i, da, gospodine Kus, to je ono o čemu da razgovaramo. Naravno da možemo razgovarati o tome i mi imamo neke prijedloge o tome, naročito kako reorganizirati način rada u parlamentu i to je ispravno, ali to je pitanje načela. Ako mi to radimo ovdje u parlamentu i ako mi glasujemo većinski za to i ako druge institucije žele srezati naša sredstva, mi kao parlament trebamo ojačati svoju ulogu jer e, vidimo u slučaju VFO-a i niza drugih pitanja mi smo imali manje mogućnosti od komisije i vijeća i to je također e, i problem demokracije i to treba jasno reći i treba tu pokazati zub. Kada je e, riječ o pripremi proračuna za parlament, e, naš izvjestitelj u Sjeni mi je rekao da moram spomenuti da je važno ojačati suradnju između predsjedništva parlamenta i, e, i odbora za proračune izvjestitelja i izvjestitelja u Sjeni i to bi možda trebalo razraditi u sljedećim mjesecima i godinama. A kada se tiče ostalih aspekata, u potpunosti se slažemo sa gospodinom Šastelom kojem zahvaljujemo na obavljenom poslu. Hvala, gospodin Kolakušić. Hvala. Poštovani predsjedniče, poštovani kolege, poštovani izvjestelji. Nalazimo se u najvećoj gospodarskoj krizi od drugog svjetskog rata. Glavni uzročnik te krize nije virus, već reakcija država na virus. Koronavirusi su s nama već više desetljeća. Uzrokuju 20% svih gripa i do sada su odnijeli nekoliko miliona ljudskih života u proteklim desetljećima. Razlikuje se jedino naša reakcija. Naša reakcija i prestanak ovog lockdowna čvrstog tipa ili manjeg tipa vežemo uz otkriće cjepiva. Nikada do sada nije otkriveno cjepivo protiv nijednog od koronavirusa. A zašto? Zato što konstantno mutiraju. Vi možete pronaći cjepivo protiv točno određene mutacije virusa, ali ono će biti beskorisno za većinu pučanstva. Dakle, isključivi prestanak ove krize u našim rukama. Što se tiče proračuna, hrvatski BDP je pao 15%. On će padati i dalje. Mi ćemo imati znatno manji prihod u proračun Europske unije. Bez novih sredstava mi nećemo moći održati proračun. Nužno je uvesti porez na financijske transakcije zato što je lak za uvođenje, zato što je pravedan i zato što će nam donijeti ogroman novac. Dužni smo to učiniti. Hvala. Hvala. I za kraj naše rasprave o proračunu za 2021. Dajemo opet riječ gospodinu Aruturu. Hvala vam gospodine predsjednike, dragi kolege, hvala svima na ovoj zanimljivoj raspravi. Olivier je insistirao na tome da parlament treba biti jedinstven. Prošle godine, ako smo uspjeli u toj borbi sa vijećem, to je bilo zbog toga što smo bili ujedinjeni i mislim da je upravo naše jedinstvo, naša odlučnost bila, bila da su to bile presudne, presudni elementi za poboljšanje proračuna i nam se da ćemo ove godine sa kolegama biti u istom takvom stanju i da ćemo imati isto jedinstvo i istu odlučnost. Sada nakon Karla sam e, se sjetio da sam e, e, nešto važno zaboravio, ali nisam htio biti predugačak u uvodnom izvoru Karlo kada si govorio o nomenklaturi između svih onih ostalih točaka koje sam spomenuo, da, naravno postoji taj problem sa nomenklaturom. Parlament mora eh, moći eh, izvesti svoju kontrolu, a u ovoj nomenklaturi vidimo da nam to nije moguće, posebice za naše kolege iz odbora AFET ili DEVE, a to nije moguće, na tome ćemo izvestirati. Što se tiče onoga što je rekao David, da eh, smo svi uvjereni u to, Mogu reći da je naš pregovarački tim jako dobar posao obavio i e, mi smo prošli tjedan u velikom broju glasali za vas ta sredstva i e, tih 400 nešto zastupnika koji su to izglasali prošli tjedan moraju e, pomoći pregovaračkom timu. Ja sam prošli tjedan bio u jednom jako važnom veleposlanstvu i govorio sam o proračunu i nakon nekog vremena ta osoba mi je rekla pa ja ne znam uopće za tu direktivu. Možeš li mi ti poslati, molim te, prijedlog e, Barosa za direktivu iz 2014. godine? On je rekao, e, sve ću to poslati u naš glavni grad i ako je to sve točno, poslat ćemo to u Berlin. Dakle, oni nisu dobro znali uopće za taj prijedlog. Isto tako sam prije 15 dana s jednim drugim veliposlenikom razgovarao i kada sam mu objasnio da postoji jedna velika opasnost recesije u Japanu, recimo svaki put kada se prekine sa e, planom e, gospodarskog uzeta, onda Japan ponovno padne u recesiju. I e, mislim da je to isto tako jedan važan argument. Mislim da pregovarački tim obavlja jako dobar posao, ali mislim da je svakom od nas može učiniti svoj posao. Svih 27 država članica trebaju pokrenuti, zato sam vam iznio te argumente i zato sam zamolio i kolege izvan ovog odbora za proračun da nam pomognu. što se tiče toga kako možemo to je što možemo dobiti idućih nekoliko tjedana. Ja sam to već rekao, mislim da moramo se pridržavati e, vremenskog kalendara, ali svi znamo da taj obvezujući kalendar da možda i nije toliko obvezujući. Iskreno rečeno, svi službenici s kojima smo razgovarali, svi zastupnici koji imaju više iskustva s time, da, mi smo zapisali taj obvezujući vremenski ali ne znam hoće li on to stvarno biti, ali Tehnički kada kažemo što možemo dobiti ove godine, to je porez na plastike, to je već u postupku ratifikacije, dakle to je već napravljeno, a ono drugo što možemo dobiti i što je moguće e, ostvariti, sve drugo isto jako važno, ali ono najvažnije je doista taj porez na financijske transakcije. Gospođa Merkel već rekla da je to moguće, a i sada se gospodin Macron pokreće. E, ima i neki koji nekad nisu bili za to, sad jesu. Evo, e, recimo, e, poljski predsjednik vlade kaže isto da hoće taj porez. U Njemačkoj Gert Müller isto tako je objavio u veljači jednu važnu studiju. I on je isto tako rekao da želi stvarni FTT, stvarni porez na financijske transakcije, ne onaj mali porez, nego onaj veliki koji će nam donijeti od oko 50 milijardi eura, inače nećemo imati pravu europsku donovu vrijednost. Što se tiče načela subsidijarnosti, svi smo mi e, za, za to. E, naravno da se to sve treba preliti na regionalnu, na lokalnu razinu, ali upravo se tu radi o tome da tu imamo pravu europsku donovu vrijednost. Niti jedna država sama ne može izneti takav jedan prijedlog za porez na financijsku transakciju, ali ako to napravimo svi zajedno kao 27. onda će to biti od e, velike koristi za sve naše države. I ako želimo postići načelo subsidijarnosti, onda možemo na europskoj razini dakle, ostvariti jedan porez e, kojeg svaka država za sebe ne može ostvariti. Ako naš pregovarački tim uspije tehnički gledano ostvariti da ćemo ove godine dobiti porez na plastiku i porez na financijske transakcije, onda znamo da je to 200 milijardi više za cijeli višegodišnji financijski okvir, a da ne tražimo niti jedan jedini cent od država članica. I toga, onda možemo reći da ako imamo 200 milijardi eura više, da možemo podići isto tako i gornje granice. Sa ta dva poreza možemo podići i gornju granicu 2020. godinu, a da odgovorim Davidu, on ima eh, pravo kada kaže da treba 30% za klimatske promjene i 10% za digitalizaciju, ali isto tako evo Karl govori o e, drugim područjima, o digitalizaciji recimo. Ja ne želim da moramo birati između klimatskih, e, između borbe klimatskih promjena i digitalizacije. Želim da svih tih 15 vodećih programa budu doista pokriveni. Hvala vam. Uh, po redu to je kraj rasprave o petoj. Hvala, završavamo time sa raspravom o petoj točkoj dnevnog reda. Prelazimo na šestu točku dnevnog reda, razmjenu gledišta sa profesorom Burginjonom, koji je e, prelazni e, voditelj Europskog istraživačkog podržava u pravom trenutku o svim programima ovf VFO, čega je i obzor eh, je i 20. jedan od najvećih programa za koja tražimo više sredstva u odnosu na ono što je predložilo vijeće u srpnju. Dakle, dajem eh, riječ eh, odmah gospodinu Borginjonu za uvod. Deset minuta, gospodine Borginjon, izvolite. Van Poštovani predsjedniče, gospodine Van Overveld, uvaženi zastupnici, dame i gospodo. Velika mi je čast da ste me pozvali kao znanstvenika koji predsjedava Europskim istraživačkim vijećem da vam se danas obratim. Hvala vam na toj časti. Znamo da je ovo kritičan trenutak za budućnost Europske unije. Moramo se dakle pozabaviti i mnogim bitnim pitanjima i vi danonoćno radite kako biste e, postigli zadovoljavajući um, rezultat za Europu. Ima e, dakle mnogo E, programa koji nas brinu zbog toga što se za njih skresala sredstva. Proslog tjedna u svom govoru o stanju Unije predsjednica van der Leyen iznijela je pozitivnu viziju za budućnost Europe. Rekla je da će ona biti ono što mi od nje napravimo. Treba ponovno pokrenuti europsko gospodarstvo, treba raditi na pitanjima ekologije i Europa mora biti otpornija za buduće generacije. Ja sam e, ponosan evropljanin i zaista želim raditi na izgradnji te Europe. Ja sam također ponosan znanstvenik i uvjeren sam da istraživači mogu napraviti odlučujuću pomak da sve ova, da ova vizija zaživi. Mi iz znanstvenog e, miljeja smo zaista šokirani kada vidimo kako se predlaže smanjenje proračuna jer radi se o vrlo bitnim sredstvima. U srpnju dogovorilo se za 76 milijardi e, VFO-u prema cijenama iz 2018. godine plus novac za novi program oporavka. Sadašnji proračun, odnosno VFO, je 6,8 e, milijardi prema e, cijenama iz 2018. godine. Međutim, i Velika Britanija izlazi iz Europske unije i tu smanjenje je e, dakle manje za 11 milijardi. To znači da će u najboljem slučaju, a program Obzor Europa mm, u najboljem slučaju dakle stagnirati, a nama je ta proračun, ta sredstva su nam toliko potrebna. Proračun Evropske unije je onaj koji može ostvariti ono što niti jedna država ne može ostvariti sama. Među ključnim ciljevima nalazi se da se nađe dovoljna znanja za E, važne izazove, da se šire odgovarajuća znanja i vještine, nešto što se može napraviti samo u specijaliziranim istraživačkim centrima. Nadalje, e, treba napraviti zdravu konkurenciju među mladim evropljanima koji će priznati kao najbolje Europe, a ne samo u svojoj lokalnoj sredini. Takvih bih primjera mogao dati mnogo. E, Potrebno je u Europi da se e, jednostavno ulaže i privatna i javna sredstva na jedinstveni način, ono što nacionalni proračuni ne mogu napraviti sami. I ono što je ključno, moramo omogućiti da naši e, znanstvenici i naše tvrtke mogu raditi na istoj razini e, kao što rade E, znanstvenici drugih zemalja, primjerice SAD-a ili Kine. Trebamo, dakle, novu ambicioznu ne ciljeve kao ono što je postavila prošlog tjedna Ursula von der Leyen. Europa sasvim sigurno ne smije u ovom času smanjivati sredstva za istraživanje. Moramo imati zadovoljavajuću temeljnu znanost i isto tako razvijati nove tehnologije i alternative na europskoj razini. Potreban nam je i novi leadership, pa zar to ne zaslužuje nova sredstva? Jer ovi e, programi E, daju 30% više komplementarnih sredstava za ono što već postoji. Europsko financiranje nužno je da se otvore nova područja istraživanja. Pa zar nam ne treba više takvih sredstava? Treba, e, dakle, u ovoj ekonomskoj krizi naći ta sredstva jer mnoge zabrinjava činjenica da bi ta sredstva e, mogla biti smanjena. Postoje i drugi razlozi da se više uloži na europskoj razini. Do sada se uglavnom davala potpora na europskoj razini za primjenjenu znanost e, kako bi se samo u nekim sektorskim tehnologijama došlo na razinu Kine i SAD-a a onda je zbog toga i ustanovljen Europski istraživačko vijeće kako bi se tim novim programom išlo pristupom od dozdo prema gore. I to je upravo ono što bi moglo omogućiti da Europa ima puno više znanstvenih članaka koji će prednjačiti u svijetu. Ne možemo e, rukovoditi samo tako što razvijamo ideje koje netko, do kojih je netko došao negdje drugdje. Ne možemo biti samo imitatori, moramo biti oni e, koje e, istražuju zahvaljujući vlastitoj želji. Ne može Europa samo razvijati tehnologije koje su izumili drugi naše je vijeće prilikom svog pokretanja smatrano smijenim eksperimentom. Činjenica da treba financirati pionirska istraživanja je bilo nešto što su neki dovodili u Europu. Ali e, kao što je to rekla kada se obratila našem vijeću Angela Merkel, ona je rekla da mi moramo biti e, ti koji ćemo e, prednjačiti. Naše vijeće je ostvarilo obećanja koje je dalo i ono je postao de facto europsko mjerilo za znanost i zaista diže razinu i dizamizam europskog znanstvenog ekosustava. Je li Europska unija sada manje ambiciozna nego u vrijeme njenog osnivanja, eh, osnivanja vijeća za znanost i istraživanje 2007. godine. Ono što je činjenica jeste da znanost napreduje ponekad u određenom sektoru što eh, zna otvoriti i mnoga vrata u drugim područjima, ponekad na neočekivan način. I e, to se radi na mnogo, mnogo područja. E, koronavirus i e, testiranje je nešto što upravo pokazuje da treba vjerojati znanstvenicima i projektima. 380 milijardi milijuna eura. Ulaže se u tristotinjak projekata da se bori protiv pandemije. Zašto se nakon što su se pomalo zaboravili električna vozila ponovno vraća na električna vozila? Jer su sada baterije se jako razvile. Dakle, E, to nije, e, to, to je ekonomski sektor htio razviti. Sve ono što je vezano za nanomaterijale e, je napravljeno zato što je te su temeljna istraživanja u kemiji napredovala. Sve ono što je vezano za kvantumske tehnologije. Na taj način možemo bolje izolirati naše domove. I što se tiče mikroskopskih eh, istraživanja, to omogućuje ne samo više temeljnih istraživanja, već isto tako razvijenje mnogih tehnologija koje će se primjenjivati u našim bolnicama, koje će davati bolje usluge našim građanima. je problema e, u ovom času su društveni problemi. Sama tehnologija neće ih riješiti. Potrebne su nam nove ideje da znamo kako se šire lažne vijesti, kako možemo u budućnosti živjeti i raditi na održiv račin i još mnogo toga. Sve to uključuje mnogo toga. U tu e, treba biti uključeni i stručnjaci iz društvenih e, znanosti. Naše e, vijeće za istraživanje spremno je raditi na svim tim pitanjima. Međutim, kako bi mogla na tome raditi, potrebna su i odgovarajuća sredstva. Tu je europska dodana vrijednost vrlo bitna. E, Horizont Europe daje mnoge mogućnosti, e, omogućuje da se radi pristupom od dozdo na dole, primjerice naš ERC ili akcijski plan e, Marija Sklodovska-Kirin. Ako se smanje sredstva, mi ćemo e, staviti naš rad u, e, dovest ćemo naš rad u opasnost i nećemo moći dati ono što trebamo dati sljedećim generacijama. U sljedećih nekoliko tjedana Europska unija mora naći proračun sukladan političkim ambicijama. Stalno ponavljate da se radi o opravdanim ambicijama. 120 milijardi eura potrebno je kao minimalni proračun za obzor Europe. Samo takav proračun e, može e, sve ovo učiniti vjerodostojnim. Temelj politike je da se daju ona sredstva koja su na razini ambicija. Hvala, hvala profesore Burginjon. Sada na dvije minute dajem riječ predstavniku svih e, klubova zastupnika. Hoće li biti gospodin Fernandeš taj koji će govoriti u ime e, Europske pučke stranke? Da, izvolite. Hvala lijepa. Ovo je dokaz da Europski parlament ima pravo kada traže realan proračun, a ponekad kada se radi o realnom proračunom, onda nam vijeće kaže ne, ne, to je realni proračun. A što je realni proračun? To je onaj koji pokriva ona sredstva, koje daju ona sredstva koji su potrebne da se ostvare ciljevi. Trebamo imati i deklaracije i proračun, a najgore je kada ne uspijemo zato što nemamo sredstava jer nam ne daju ta sredstva. To je nerealno. Ne možemo ciljeve ostvariti s nedovoljnim sredstvima. A zato se zalaže e, parlament za da se daju dovoljna sredstva. Zahvaljujem našim pregovaračima. Kada se raspravljalo u, eh, za Junkerov plan smanjili smo ono što su htjeli skresati kao sredstva i svake godine smo jačali i povećavali sredstva za obzor 2020. Ali to još uvijek nije dovoljno. Iako svake godine obećamo ojačati programe za vrijeme postupka mirenja, to nije dovoljno. Slažem se s onim što radi naš pregovarački tim. Ja isto u tome sudjelujem. Trebamo ojačati naše glavne programe. Neki imaju, iako su eurozastupnici, nacionalističke vizije. Nacionalističke vizije gdje čak i ti zastupnici pokušavaju skriti korist od tih programa koji imaju neupitnu dodanu vrijednost. Kako se možemo boriti protiv klimatskih promjena, demografskih izazova, izazova koje su vrlo jasni ako svatko bude se borio sam za sebe, ako svaka država članica se bori sama za sebe. Ne, tako nećemo uspjeti. Moramo imati zajedničku proizvodnju, primjericu sada sa covidom, respiratori, na primjer. Moramo se boriti e, protiv klimatskih promjena, ostvarit ćemo to samo u zajedničku strategiju i zajednička ulaganja. Geopolitička Europska unija mora također imati dovoljan proračun. A cilj za znanstvena istraživanja Države članice su se založila u strategiji 2020 e, kada se govorilo o 3% bruto domaćeg proizvoda e, trebalo je izdvojiti iz privatnih i javnih ulaganja da, e, za istraživanja, ali nismo uspjeli postići tu razinu. Ne govorim tu o liderima, ne, ne želim ih zvati liderima, već e, vladama, zato što oni zapravo nemaju, e, nisu lideri jer nemaju viziju. Oni jednostavno ne daju dovoljno sredstava i ne izvlače lekcije iz ove krize. Sadašnja je kriza jasno pokazala da je potrebno više znanstvenih istraživanja. Što bi se dogodilo da već imamo cjepivo? Vidjeli smo kako je kriza došla na brutalni način. E, jasno je da nam je potrebno zajedničko djelovanje na pitanju zdravstva. Međutim, nažalost, vlade ne uzimaju u obzir sve što je sada potrebno, a Europski parlament se maksimalno zalaže, ali uvjeren sam da svako treba individualno djelovati. Znanstvenicima zaista trebamo čestitati na radu. Važno je da ih imamo mnogo u Europskoj uniji i važno je da e, nas oni podrže i, i da mi podržimo njihov rad na ostvarenju tog cilja. Hvala, gospođa Godmini. Hvala lijepa. Zahvaljujem profesoru Burginjonu na izlaganju. E, imam e, četiri kratka pitanja. Čini se da je 2020. godine e, postotak prijava za Europsko istraživačko vijeće se povećalo za 23%. Znači da se velik broj projekata prijavljuje ECE eru. Međutim, e, postotak provedbe je 12%. Znači, e, hoće li proračun se povećati ili će se smanjiti, o tome će ovisiti koliko će se projekata moći provesti. E, možda će biti manji od 12%, manji od 10%, tako što nije prihvatljivo. Trebalo bi dakle imati E, uspješnost e, prihvaćenih projekata koji ne bi smio biti e, samo 10%. Drugo pitanje, povjerenica Marija Gabriel je htjela do kraja ovog mjeseca objaviti novi program o istraživanju svemira u Europi. A također želi proširiti istraživanje E, za, odnosno e, želi proširiti sve ono što se odnosi na evropski prostore, naročito istraživanja tamo gdje se radi o najsiromašnijim dijelovima Europske unije, a također želi povećati e, sve ono što je vezano za evropski prostor za obrazovanje. Treće pitanje, što možete reći o COVID-u? Što ćete vi raditi e, u vašem vijeću i na koji način možemo zajamčiti da najbolji istraživači rade u borbi protiv pandemije. I na kraju kolega Fernandez je već o tome govorio. E, ja sam krivo rekla e, kraticu ne ERT, ne ECR nego ERC, dakle Europsko vijeće za istraživanje. Koju ćete vi točnu ulogu igrati u prelazu na održivost? u novom zelenom gospodarstvu, u novom višegodišnjem financijskom okviru. Hvala. Gospodin Garikano, izvolite. Gospodine Burginjon, hvala što ste došli na naš sastanak i hvala e, na vašem radu. Europski parlament razumije Europsko vijeće za istraživanje i jasno nam je da je e, to e, izuzetno dobro vijeće i mi vas u potpunosti želimo podržati. Vi radite na transparentan način, temeljite se na zaslugama i to je upravo tako kako treba i biti. Svi europski znanstvenici žele dobiti vaše stipendije, žele da se putem vas njihovi projekti realiziraju. I to je vrlo važno za inovacije i za našu budućnost. A sadašnji proračun kreše našu budućnost. U sadašnjoj situaciji pandemije Vidimo kako je pandemija u prvom planu svega. I jučer se e, u Velikoj Britaniji e, počelo e, raspravljati je li sada pandemija krenula u tome da se širi geometrijskom progresijom. O tome se sve jako puno e, raspravlja stalno, a istovremeno vijeće želi e, da se smanji e, proračun vaše institucije. Mi smo spremni zajedno s vama i svim znanstvenim istraživačima u Europi se boriti za to da se proračun vaše institucije ne smanji. Htio bih od vas čuti imali li nešto što bi e, smo mi mogli konkretno napraviti jer mi ćemo to učiniti kako bi se vaš proračun e, kako se vaš proračun ne bi smanjio. Hvala, gospođa Laport, izvolite. Hvala lijepa. Hvala vam profesore što ste nam omogućili ovu razmjenu gledišta. Hvala vam što ste zaista se putem subvencija malim i srednjim poduzećima koje su djeluju inovativno dali sredstva. E, primjerice jedan takav program Vitelsa pomoć da se putem glazbe jednom aplikacijom pomogne onima koji pate od Alzheimera. E, možete li nam reći e, hoće li e, ovakav proračun utjecati na izbor projekata koje ćete vi podržavati. Mi podržavamo vas i podržavamo dobar proračun za obzor Europe. A da li mislite da za e, pametni promet, za zdravstvena pitanja i ekologiju će se naći sredstva? Hvala. Sada Enrique Han iz Zelenih. Dragi profesore Burginjon, hvala vam što ste danas s nama. Istraživanje je važno i e, to današnje istraživanje je budućnost naše sutrašnjice. Potrebno je javna podrška na odgovarajućoj razini, a naročito je to važno kako bi se proveo zeleni plan sukladno pariškim klimatskim ciljevima. A također treba omogućiti i e, odgovarajuće transformacije gospodarstva u Europi. Iz tog razloga se mi zeleni ne slažemo s rezovima koje vijeće predlaže za proračun Obzor Europe i zato vas e, želim pitati S obzirom da vi financirate 12% projekata koje e, primite, da li e, postoje druge mogućnosti, drugi izvori financiranja za neuspješne projekte? I e, možete li nešto učiniti da oni dobiju sredstva iz drugih dijelova programa Obzor? Isto tako, e, zanima me koliko projekti dobivaju u smislu e, jesu li žene iza njih ili muškarci. 2016. je 26% oni koji su dobili e, vaša sredstva za projekte su bile žene. A isto tako čini se da projekti iz sjeverne i zapadne Europe dobivaju više E, i budu uspješniji nego oni iz istočne i, i Europe. A isto tako što me zanima da li vi e, se osiguravate da se podrži ekološki aspekt kada birate programe. A sada predstavnik kluba zastupnika ECR, gospodin Zele. Hvala gospodine Brginju na uvodnim riječima. Naravno da će Europski parlament podržati obzor Europu u ovoj završnoj fazi, ali vrag je u detaljima kao što je već rečeno i to je pitanje koje su postavili i druge kolege. Svi znamo da je Europska unija, unija, odnosno unija između zemalja članica, što znači da treba postojati i ravnoteža među njima. Kada ste govorili o, Ligi prvaka u znanosti, onda je važno koje će poduzeća, koje će znanstvenici proizići iz toga. Znamo da u Ligi prvaka postoji samo nekoliko zemalja članica koje imaju dovoljno sredstava za klubove. Evo, to je važno pitanje i tu se nadovezujem na ono što su prethodnici spomenuli, odnosno o um, zemljopisnoj ravnoteži u rc u i kada je riječ o sredstvima u kontekstu obzora Europe. Možete li nam reći koja je zemljopisna raspodjela uspješnih projekata za ovu godinu? Neke zemlje članice su potpuno ispale iz uspješnog natjecanja. I kako gledate na budućnost, naročito s mogućnošću smanjenja sredstava za obzor Europe i smatrate li da će se to e, smanjiti ili ne? Dakle, drugo pitanje je povezano sa covidom. Smatrate li da ste igrali uspješnu ulogu u ovom slučaju, naročito tijekom proljeća? Jer ja to imam neke nedoumice, neke zemlje članice ne ocjenjuju pozitivnu ulogu RCA u tim e, teškim mjesecima, na proljeće naročito. Možete li raspršiti te nedoumice? I drugo, e, zadnje pitanje odnosi se na financiranje. Mi smanjujemo sredstva za istraživanje i razvoj, ali u drugim regijama imamo privatna ulaganja u Europi još uvijek razmišljamo o javnim sredstvima. Zašto se ne ulaže privatni kapital u podržavanje istraživanja i razvoja u Europskoj uniji? Hvala vam lijepa. Hvala. Gospodin Kolakušić, izvolite. Hvala. Poštovani predsjedniče, poštovani kolege, uvaženi profesore. Europska unija ima potencijal biti lider i to lider u svim područjima. Kažemo da nam je digitalizacija primarni cilj. Mi ćemo tu digitalizaciju provesti sa američkim i kineskim hardverom, sa američkim i kineskim tehnologijama. Samo jedan mali dio softvera biti će naš potpunosti se slažem sa gospodinom profesorom koji kaže da mi moramo biti inovatori, a ne samo kopirati. Mi moramo uložiti puno veća sredstva jer ovako mi zaostajemo za Amerikom i Kinom. Bez kvalitetnog istraživanja i novih tehnologija, novih patenata mi nećemo postati lider, a to je ono što smo prije uvijek bili i to ponovno trebamo postati. Hvala. Hvala. Gospođa Markes i gospodin Laru su se također javili za riječ, ali molim vas da se držite ograničenja od jedne minute. Izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Hvala vam, profesore Buginjone. Neki kolege su već spomenuli činjenicu da imamo tu kontradikciju između prioriteta Europske unije s jedne strane te financiranja za različite programe s druge strane. To jest, jasno je koji su politički prioriteti Europske unije kada se radi klimatskih promjena, digitalne tranzicije, istraživanja, zdravstva, a onda na kraju krajeva vidimo da postoje velike rupe u financiranju tih programa, uključujući i u programu za istraživanje u obzoru Europa. A to je program koji je na neki način horizontalan za sve druge prioritete, jer kada se radi o digitalnoj tranziciji, o klimatskim promjenama, o istraživanju na području zdravstva, onda je to tu doista taj program obzor koji sve to može napraviti. A građani doista i očekuju važne rezultate u razvoju istraživanja i u razvoju tih politika. I tu specifičnije mislim na eh, područje javnog zdravstva. Tu se radi o područjima na kojima moramo raditi na europskoj razini. Taj rad, e, istraživački rad na razini država je nedovoljan, to je jasno, zato što imamo istraživački rad na europskoj razini e, koji je bolje racionaliziran i koji je bolje za ostvarivanje rezultata. Ali proračun za program Obzor mnogo je manji od onoga što parlament traži. I stoga moje pitanje. Ako dođe do velikih rezova u tom programu, kako onda vi mislite da se može upravljati tim programom? To jest, hoćete li onda sniziti vaše ambicije hoćete li smanjiti e, područja djelovanja programa Obzor. Dakle, zanima me koji su to najveći izazovi za vas i kako možete pronaći način da radite ako dobijete smanjeni proračun. A treba znati da je Obzor jedan od 15 vodećih programa, takozvanih flagship programs, kojeg e, parlament brani, a isto tako i pregovarački tim u koji ja spadam naspram vijeća. Hvala vam. Gospodin Larutu, izvolite. Hvala vam, hvala vam profesora Buginjonu. Mi smo već prošli tjedan razgovarali zajedno i mislim da e, ćemo nakon ovog biti još i motiviraniji. E, neki kolege su dobro rekli koliko je važno da imamo dovoljna sredstva za istraživanje Evo recimo kada imamo bioraznolikost, pitanje agronomije, kada vidimo da imamo na području Europe i Afrike sve više sušnih razdoblja, kako dakle da imamo dobre e, prihode u poljoprivredi unatoč tim sušama. E, naravno da treba isto tako onda e, ulagati u fundamentalno istraživanje. Kada smo tražili recimo i kada smo istraživali e, Božu česticu, kada smo uložili u to, onda su se mnogi pitali je li to doista potrebno. Ali prilikom istraživanja e, Bože čestice vidimo da su stvoreni recimo sada taktilni ekrani. A danas e, svi milijarde nas e, upravo koristimo taktilne ekrane i koristimo te, te uređaje, a to su europski istraživači pronašli. Oni su ti koji su pronašli Božu česticu i koji su onda pronašli put ka taktilnim e, ekranima. I dakle, da, treba nam istraživanje što se tiče virusa, covid što se tiče inteligentnih zgrada, digitalizacije i drugoga. Moramo dati našim e, istraživačima poverenje, ali su tako i dovoljno vremena da obave svoj rad. Hvala vam. Hvala, dajem riječ opet gospodinu Garikanu, koji je inače bio jedini koji se pridržavao zadanog vremena. Evo, je kratko riječ i daću mu je. Hvala, bit ću vrlo štedljiv s vremenom. E, htio sam samo nešto napomenuti u vezi sa zemljopisnom ravnotežom. Neki od kolega su postavili pitanja u vezi s time i mislim da je ovo izvrstan program jer je riječ o europskom programu i znanstvenici, europski znanstvenici imaju kao europski znanstvenici mogućnost dobiti ta sredstva. Nije da ako dolaze iz ove ili iz one zemlje da imaju više prilika. Ne, svi imaju iste mogućnosti, a sada je Europi u interesu imati europski program za europske znanstvenike, jer kako Ujedinjena kraljevina izlazi iz Europske unije, više nismo supersila, izgubili smo eh, Oxford, Cambridge, LSE i tako dalje. Dakle, nemamo sveučilišta u prvih 50. Dakle, trebamo imati vrhunska europska sveučilišta i znanost, a to znači da nije stvar u zemljopisnoj ravnoteži, nego da najznačajniji znanstvenici imaju odgovarajuća sredstva kako bi doprinijeli znanosti. Hvala gospodine Garikano. Vraćam se sada profesoru Burginjonu. Kao što smo rekli, u 11 sati trebamo krenuti s glasovanjem. Dakle, dajem riječ profesoru Borginjonu, a ako ne stignete u odgovoru dati komentar na sva pitanja, možete nam uputiti odgovore u pisanom obliku. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče i hvala svim zastupnicima koji su postavili zanimljiva i važna pitanja. Svi su se dodirnuli ključnih pitanja. Ja ću nastojati precizno odgovoriti na sve, ako to bude mogao. Gospodine Fernandez, da, istina je da posljednji natječaj koji smo raspisali je dobio veći odaziv. Riječ je o bespovratnim sredstvima RCA i došlo je do povećanja u posljednjem trenutku od 22%. To nije, e, to nije bio slučaj sa prethodnim natječajima početkom godine. Dakle, ako znamo da se nadilazi prag od otprilike 10%, onda bi to moglo utjecati na kvalitetu programa jer neki najbolji znanstvenici odlučuju da ne prijave projekte i to bi bilo loše. Stoga ERC oduvijek smatra da je potrebno podići stopu uspješnosti iznad tog praga. Prošle godine to je bilo 12% i smatramo da je 15% pravi cilj. Kada je riječ o ulozi RCA u borbi protiv covid upravo smo izradili jedan dokument koji ću rado podijeliti s vama i koji pokazuje neke od najboljih rezultata. U svom izlaganju sam spomenuo da prije krize, ove zdravstvene krize, rc je ulagao u niz projekata koji su se pokazali vrlo relevantnima i naveo sam da je bila riječ o 180 projekata. Neke od najboljih projekata ćemo danas u 16 sati predstaviti u okviru europskih dana znanosti. Mislim da je to vrlo fascinantno. Evo ću samo konkretan primjer toga kako znanost potaknuta znati željom može biti značajna u borbi protiv covid Imamo jednu aplikaciju koju možete i naći na svojim mobitelima razvio je jedan e, znanstvenik stipendist e, koji je proučavao prepoznavanje glasa. Zašto je to bitno za COVID-19? E, čini se da zbog načina na koji virus utječe na bronhe, to znači da ljudi kašlju na vrlo prepoznatljiv način i to omogućuje rano prepoznavanje sumnjivih infekcija. Evo, to je samo jedan primjer nečega za što ne biste mislili da je bitno, ali se pokazalo bitnim. Naravno, i drugi projekti su povezani sa razumijevanjem razvoja virusa, načina na koji napada stanice i kako možemo blokirati taj napad virusa na stanice. Drugi se projekti tiču modeliranja i načina na koje su zemlje razradile svoje strategije u borbi protiv pandemije. I naravno takvo modeliranje bilo je ključno u praćenju načina na koji se širi virus i kako je pandemija pogodila pojedine zemlje. Evo, mogao bih navesti niz drugih primjera, ali Današnje predstavljanje ovog e, dokumenta i općenito dani istraživanja razvoja su sjajni kako bismo pokazali niz pristupa koji su potrebni u borbi protiv pandemije, a također to pokazuje i kreativnost znanstvenika. Postavili ste pitanje o istraživanju svemira kao što znate, mi imamo bottom-up pristup e, i neki projekti kojima je recimo namjena prepoznavanje mogućnosti e, za to da postoje planeti koji su pogodni za život oko nekih zvijezda. Pa nije nešto na što se usredotočujemo. Program koji je predložila povjerenica Gabriel je nešto na što mi ne možemo izravno utjecati. Kada je riječ o zelenom planu, to je važno jer naravno zeleni plan je tipičan izazov s kojim se suočavamo i to zahtjeva holistički pristup. U mnogome je to povezano sa našom potrošnjom energije koja se proizvodi iz fosilnih goriva i tome treba pristupiti na sveobuhvatan način. Također e, je tu pitanje i rasipanja energije u zgradarstvu i organizacije poljoprivrede. Dakle, znamo da je dio toga povezan i sa osmišljavanjem e, tranzicije. Dakle, to ima utjecaja i na ekonomske modele, a i na način e, na koji potrošači troše i na edukaciju potrošača. Naravno, mi već niz godina pratimo doprinos naših projekata zelenom planu. Naravno, to je sada veći prioritet e, i prioritet koji ima i ambicioznije ciljeve, ali mi i dalje platimo ove aspekte. Ja razumijem zašto komisija želi si zadati eksplicitne ciljeve. Kao što sam e, rekao, mi prikupljamo programe iz znanstvene zajednice, imamo povjerenja u znanstvenu kreativnost i ambiciju i tijekom godina smo vidjeli da znanstvenici spontano podnose projekte koji su povezani sa zelenim planom sve više. Mi pratimo te brojke i možemo ih e, i staviti na uvid parlamentu kako bismo pokazali na koji način pridonosimo o tome. Ponavljam, to nije pristup od ozgo prema dolje, nego obrnuto, jer na taj način potičemo znanstvenike da nam se obrate sa svojim najambicioznijim idejama. To želim naglasiti jer i to je povezano i sa proračunom i njegovim učinkom na razne aspekte. To ne mogu sada reći a priori jer temeljem ovog pristupa od ozdo prema gore možemo samo vidjeti kako se razvija situacija iz godine u godinu, ali sami znanstvenici mogu spontano prognozirati određene prioritete jer oni se bave najizazovnijim problemima, a vrlo često su ti najizazovniji problemi povezani sa globalnim izazovima koji nas se svih dotiču. Dakle, ne možemo a priori reći kako će se razvijati događaj, ali naravno to redovito pratimo. E, jedan zastupnik ili zastupnica je rekao nešto e, bitno i to cijenim, a tiče se činjenice da je u ovom trenutku stopa uspješnosti 12%, a ovi novi trendovi koje smo vidjeli nadam se da neće potrajati i nadam se da će e, ostati ova sredstva i za buduće. ali također imamo visok broj kvalitetnih projekata, više od 3600 projekata koje smatramo vrhunske kvalitete i koji su razmatrani u posljednjem okvirnom programu. To je 33% svih projekata koje financiramo, dakle uz te projekte koje bismo mogli financirati, a da ne smanjimo kvalitetu. To je nešto čemu bi se mogla posvetiti i nacionalna sredstva, jer na nebirokratski način e, imamo projekte, imamo potrebno znanje koje možemo razviti i tako je u fondu za oporavak koje razrađuju pojedine zemlje mogli bismo im sugerirati da izdvoje sredstva za nefinancirane visoko kvalitetne projekte, takozvane A projekte. To bi se moglo vrlo brzo učiniti bez birokratskog opterećenja, papirologije i to se može učiniti i u europskom okviru jer su ti projekti ocijenjeni natječajima na europskoj razini. Također, mnogi su se od vas vrlo ispravno osvrnuli na pitanje zemljopisne raspodjele i to pratimo izbliza i želim navesti s time u vezi tri elementa. Dakle, prvo, kada sam preuzeo u funkciju 2014. godine, sada sam se vratio e, kao prijelazni predsjednik, ali kao predsjednik sam stupio na tu funkciju 2014. Ustrojio sam e, skupinu za proširenje sudjelovanja na europskoj razini i o tome imamo sada mnogo podataka. Naravno, Gospodine Dorginjo, moram vas prekinuti jer kao što sam rekao, moramo otvoriti glasovanje. Dakle, naravno, vaši odgovori su vrlo zanimljivi i svakako želimo dobiti vaše dalje komentare o pitanjima na koje niste stigli odgovoriti. Dakle, predložio bih e, da dostavite te odgovore u pisanom obliku kako bismo mogli steći uvid u vaše savjete u još otvorena pitanja. Hvala, ovo je bila zanimljiva rasprava, a sada e, ću još jednom ponoviti da očekujem vaše odgovore u pisanom obliku. Hvala vam lijepa. We switch to... Yes, please uh, remain seated if you want for the voting session.